na današnjem dnevnom redu, a to je izjava komisije vezano uz primjerenu zaštitu zviždača i novinara vezano uz borbu protiv utaje poreza i izbjegavanja plaćanja poreza. Najprije u ime komisije riječ ima gospođa Vera Jurova. Europskog parlamenta, dame i gospodo, pravo na slobodu izražavanja je od posebne važnosti za novinare i druge koji rade u medijima. Oni moraju biti slobodno kritizirati državu bez straha od progana. To je važna odlika demokratskih društava. Može biti dopustivo ograničiti slobodu izražavanja, no tako ograničenje mora biti razmjerno. Drugim riječima, ograničenje ne smije biti više nego što je potrebno, prikladno i ne smije biti pretjerano u zadanim okolnostima. Ne postoji jedan usklađeni sustav u Europskoj uniji za zaštitu zviždača, no Sukladno europskim europska pravila o zviždačima postoje u određenim područjima kao što je u pravu tržišnog natjecanja ili u novim odredbama o, o uredbi o zloporabi tržišta što se tiče nezakonitog ponašanja na financijskim tržištima. E, time se e, vrši zaštita zviždača, iako tamo gdje ne postoji primjenjivo europsko pravo, zemlje članice imaju pravo urediti ovo pitanje e, sukladno nacionalnim zakonima koji su primjenjivi na te slučajeve unutar okvira Europske konvencije o temeljnim pravima i slobodama. Hvala vam. Hvala vam lijepa gospođo povjerenice. Sada dolazimo do obraćanja klubova zastupnika. U ime EPP-a najprije gospođa Romana Tomc. Jednu minutu. Hvala vam lijepa na tome što mi dajete riječ. Svi se slažemo da utaja poreza i izbjegavanje plaćanja poreza predstavljaju ozbiljan problem. To utječe na naše gospodarstvo, a utječe i na standard života. Pokušavamo se boriti protiv tog fenomena cijelim nizom načina. Jedan od načina je i siguran oblak, internetski alat u koji šaljemo informacije o štetnim poreznim praksama. To zvuči vrlo obećavajuće, međutim postavlja se pitanje kako to provesti i u tom slučaju najlazimo na cijeli niz poteškoća, pogotovo pravne naravi. Riječ je o iznimno delikatnom području koje zadire i ulogu parlamenta i zaštitu osobnih podataka. Kako osigurati anonimnost, je li to moguće i kako zaštititi osobne podatke. Drugim riječima, kada se donose buduće odluke, mi u parlamentu trebamo biti svjesni svoje uloge, a to je uloga su zakonodavca. Trebamo si postaviti pitanje želimo li izaći izvan te uloge ili ne. Hvala. Hvala lijepa. Minutu i pol u ime socijaliste demokrata gospodin Peter Zimon. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. E, treba li komisiju podržati? Naravno, imamo e, pravo koje se odnosi na tržište, tržišno natjecanje. U svakom slučaju e, na državama članicama da pronađu rješenja, međutim vjeruje li itko ovdje u prostoriji da će države članice to sasvim same napraviti? E, hoće li e, ustanoviti ove uravnotežene odluke i rješenja kada govorimo o tvrtkama u odnosu na države članice i na ono što je u interesu javnosti, a to je da dobiju E, da dobiju informacije kada govorimo o izbjegavanju plaćanja poreza i slično. Dakle, u ovom napetom području trebamo e, pronaći rješenja, ali ako to prepustimo samo državama članicama, onda nećemo uspjeti. Stoga želim potaknuti komisiju da e, ovdje se dogovorimo oko toga kada utvrdimo rokove za otkrivanje nekih tajnih podataka vezano uz, uz društveno relevantne informacije kada govorimo o obvezi čuvanja podataka, nešto što se ne sankcionira u interesu javnosti, hoće li se to očekivati kao čuvari ugovora, kao institucije koje su to uspjele. Vidimo da je konsenzus u Europi oko toga što je pravo i što želimo razviti kao pravo i smatram da komisija barem E, treba e, krenuti u ovom smjeru i u tom smislu želim potaknuti. Hvala vam lijepa. Dvije minute u ime Aldea, Marion Harkin. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Parlamentarna skupina koja se bavi transparentnošću i organiziranim kriminalom održat će se sutra na večer u parlamentu i nadam se da to možemo iskoristiti kao alat kako bismo e, se založili za Europsku direktivu za zaštitu zvištača. Europski e, pravobranitelj nas je zamolio da promijenimo svoju kulturu. E, događaju se loše stvari kada govorimo o zviždačima i oni imaju svoju ulogu koju moraju odigrati Međutim, od devet europskih tijela samo dvojih je adekvatno odgovorilo na zahtjev e, pravobranitelja da imaju interna pravila o zviždačima. Samo Europska komisija i revizorski sudi imaju politike kako bi se ozbiljno pozabavili zaštitom e, zviždača i pojedinaca. Kada govorimo o LuxLeaksu, i to je jedna od tema o kojima razgovaramo. Zanima me što e, povjerenica na to ima reći, međutim nisam ništa čula. E, nije riječ o upravo, nego nečemu što se tiče država članica. Međutim, zar komisija doista nema ništa drugo za reći po ovom pitanju. Zbog zviždača u okviru LuxLeaksa smo i ustanovili posebno tijelo u ovom parlamentu, a u takvim trenucima, pogotovo u kriznim trenucima, ljudi žele e, vidjeti transparentni i e, ravnomjerni porezni sustav i žele vidjeti da surađujemo da pokušavamo ostvariti poreznu pravdu. Kao što sam rekla, treba nam promjena u kulturi jer inače pogrešno djelovanje u svim sektorima, na svim razinama, bilo malo, malo i srednjo ili nekoj drugoj razini će ostati neprovjereno prema mom načinu borba protiv e, i ako oni koji su u mogućnosti da budu zviždači najvjerojatnije će ostati tihi, ali ako se pobrinemo da to tako ne bude, vjerojatno će djelovati suprotno. U svakom slučaju moramo analizirati te mogućnosti djelovanja na razini Europske unije. Jeste li pripravni prihvatiti plavi karton kolege Negreskoa? Izvolite. Hvala lijepa, slažem se s brojnim izjavama koje ste rekli. Mislim da moramo zaštititi zviždače u odnosu na one koji čine poreznu utaju. Na što je s onima, trebamo li štititi one koji na takve elemente ukazuju? Nisam sigurna da sam u potpunosti razumjela pitanje što ćemo s onima koji e, čine poreznu utaju i ukazuju prstom na druge, takav je bio prijevod, nisam sigurna kakva je relevantnost ovog pitanja, ali u svakom slučaju utaja poreza je e, kazneno dijelo i očito je da je potrebno platiti kaznu. Ispričavam se, kolege, nisam sigurna u kojem je kontekstu postavio pitanje da sam to znala, mogla sam vam dati i bolji odgovor. Hvala lijepa, možda to možemo kasnije razjasniti. Za e, klub zastupnika gospodin Fabio De Mazi. Gospodine predsjedniče, mi smo tražili ovu točku na dnevnom redu i drago mi je što možemo biti ovdje. Novinar Edouard Perrin kao treća osoba u Luksemburgu je osoba koja je izložena, e, kojeg je, protiv kojeg je podignuta prijava uvažavamo i slobodu e, medija, a time se krši pravo na slobodno izražavanje mišljenja kako je navedeno u Europskoj konvenciji, odnosno u povelji o temeljnim pravima. Prijedlog Europske komisije vezano uz čuvanje poslovnih tajni još dodatno treba smanjiti tu e, zaštitu. Porezni obveznici e, godišnje gube milijardu eura zbog utaje poreza, a utaja poreza nije poslovna tajna. Koji građanin se kod porezne uprave može pozvati na svoje poslovne tajne? Te tajne se moraju e, štititi, međutim kada govorimo o e, zaštiti javnih interesa, komisija koju vodi e, Juncker, očekujemo od te komisije da kada govorimo o kaznenom progonu novinara u Luksemburgu da ona to osudi što se i čini u drugim regijama svijeta i da pripremi prijedloge kako da štitimo zvištače, a ne kriminalce u Europi. Hvala lijepa gospodine Demazi na tome što ste se držali vremena. U ime kluba zastupnika Zelih sljedeći govornik je Eva na jednu minutu. Gospodine predsjedavajući, gospođo povedenice. 23. travnja je Eduard Peran, novinar koji je otkrio djelomično skandal LuxLeaks, stavljen pod istragu od strane luksemburskih vlasti, kao i Antoine Tour. zviždač, on je optužen za otkrivanje poslovnih tajni. To je težak udarac e, našim demokracijama, to otkriva brutalnost sustava, e, nakon novih opetovanih otkrivanja. To isto tako e, se tiče nepoštivanja prava rada i e, rad zviždača i novinara je od ključne važnosti. Potreba za transparentnošću je bila isto tako jako, je jako važna. Sada e, Europska komisija s time što staje na stranu zaštiti poslovne, poslovne tajne ostavlja ovakve osobe. Gospođa Jurova, progon ovakvih osoba je neprihvatljivo vi želite sačekati svih 28 država članica da, u svoje zakonodavstvo iz uh, jednog prošlog doba na uštrb uh, općih interesa. Mi znamo koji su to interesi, znamo tko su te osobe, znamo tko lobira unutar vijeća, a nova komisija i nova povjerenice trebali bi e, u potpunosti osvijetliti e, one prakse koje su postojale u protekloj Europskoj komisiji. Hvala. Na jednu minutu u ime FDD-a kolega Marko Sani. Hvala. Danas se u parlamentu govori o borbi protiv izbjegavanja i poraza i čak smo i ustanovili istražno povjerenstvo, no to je sve bilo moguće zahvaljujući zalaganju istraživačkih novinara poput Antoana Deltura koji su ukazali na ovu nekorektnu praksu. Shvaćamo dakle važnost zaštite onih koji ukazuju na takve nezakonite prakse u odnosu na uobičajeno tržišno natjecanje, naročito po pitanju poreza. Oni koji žele istražiti i slučajeve predmete koji još nisu sasvim jasni moraju imati određene jamstva kao i oni koji iznutra iz tih mehanizama ukazuju na sve nedostatke sustava koji je na snazi. Istina je da su mnogi od tih zviždača bili sami sudionici ili izvršitelji takvih praksi, ali i u Europi postoji zaštita za pokajnike koji su počinili i daleko gora kaznena djela. Dakle, trebamo razjasniti koji je naš konačan cilj, odnosno rasvjetljavanje svih ovih slučajeva, a kako bismo to ostvarili moramo imati njihovu potporu i adekvatno ih zaštititi. Hvala vam. Hvala vam lijepa kao nezavisni zastupnik i jednu minutu na raspolaganju Bernard Morneau. Hvala vam. Gospođo Pojenice, zviždači su uh, uspjeli odakriti veliki skandal uh, vezan uz utaju poreza, a javno mnjenje isto tako zanimaju ta pitanja. Stoga treba ukazati na hrabrost tih osoba koji su s time preuzeli rizik uh, da um, profesionalno ili osobno budu metom osveta. Ta borba bi trebala biti globalne prirode, trebala bi se ticati i političkih e, vodećih osoba ili osoba koje e, čine štetu okolišu, a zašto ne i kada se radi o ilegalnoj migraciji ili kromčara ljudima. Što se tiče poreznih pitanja, tu se radi o e, osobnom životu, a osim ozbiljnih sankcija koje treba aktivnim vadateljima sustava nametnuti. Treba isto tako reći da postoji oni koji e, omogućavaju takve prijevare. Na primjer, ovo poduzeće u okviru skandala LuxLeaksa. Europski parlament bi u okviru poslovnog odbora trebao ostati oprezan i postići dobru težu i ako se to postigne onda je Pronacional e, za ovu direktivu i za zaštitu novra izveždača. Hvala vam, dragi kolega. Емил Радев е следващия говорник на една минута. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Dragi kolege, osnivanje jedne internetske stranice gdje poseban odbor za porezna, za porezne propise može prikupiti imena zviždača je vrlo odložna ideja, ali nažalost neće biti uspješna. Zašto? Zato što bi moglo doći do zlouporabe i do e, spravljanja računa na toj stranici. Treba provjeriti istinitost tih podataka što bi zahtijevalo dodatne napore, a i e, ovlasti koje Europski parlament nema. Kao drugo, uzevši negativno mišljenje pravne službe Europskog parlamenta, mi ne možemo zajamčiti anonimnost zviždačima zato što kao europski zastupnici nemamo pravnu zaštitu kao što ju imaju novinari. Kao treće, stvaranje jednog sigurnog oblaka mogao bi predstaviti e, opasan presedan koji bi se zatim mogao primjenjivati i e, na druga zakonodavna tijela Europske unije. Što ćemo učiniti ako do toga dođe? Zbog toga želim e, dobiti mišljenje tog posebnog odbora za porezne propise kao i pravne službe Europskog parlamenta kako bismo uklonili tu internetsku stranicu. Hvala. Hvala lijepa. Minutu i pol raspolaganju kolegica Ana Gomeš. Hvala vam lijepa. Važno je osigurati dobru pravnu zaštitu za zviždače u slučajevima korupcije i drugih kaznenih dijela. Zbog toga smo zatražili od komisije da pripremi adekvatni program zaštite zviždača kako bismo se borili protiv neregularnosti i u svojim državama, ali i izvan njih. spominjali smo LuxLeaks. Neprihvatljivo je da države članice e, kazneno progodne novinare i druge kada je riječ o poreznom dumpingu koji je trajao godinama kada govorimo o privatnim tvrtkama. Spominje se javni interes, a riječ je o nečemu što je bitan stup našeg društva. Govori se o nepoštenim praksama koje su možda bile i nelegalne, a opći interes je važniji od luksemburškog zakonodavstva o tajnim sporazumima. Ako je to bilo nelegalno, onda se moramo pozabaviti ovim prijedlogom komisije vezano uz razmjenu informacija e, o poreznoj utjevi među državama članicama. Zato pozivam Luksemburg da e, se da otkaže ovu kaznenu prijavu protiv novinara. A sada minutu i minutu na raspolaganjima gospođa Marisa Matijas. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Vodimo ovu raspravu u odnosu na vrlo konkretno e, pitanje. Naime, ovaj novinar je objavio javne informacije, a za uzvrt je protiv njega podnesena prijava. Riječ je o informacijama koje su od javnog interesa, a zbog toga smo osnovali čak i poseban u odboru u Europskom parlamentu za to pitanje. Riječ je o nečemu čime se treba pozabaviti gospodin Juncker, riječ je o osobi koja pomaže građanima situacija je vrlo jasna. Europski građani ne vjeruju europskim institucijama u ovom osjetljivom pitanju. Institucije ne rade ništa kako bi zaštitile građane. Dakle, građanima se šalje signal da ne trebaju vjerovati europskim institucijama i zato trebamo štititi zviždače. A tko će to, to odigrati ako ne komisija? Hvala vam lijepa, predsjedniče. Drago mi je što se mogu obratiti vezano uz ovu važnu temu. U sportu je uvijek sudac onaj koji zviždi, a u tom slučaju ga obično ne vole, ali ga uvažavaju i on je potreban, a isto se odnosi i na zviždače koji djeluju u javnom interesu. To možda nije popularno, međutim potrebna je zato velika hrabrost, a pogotovo za e, ukazivanje na pogrešna ponašanja u smislu porezne utaje, izbjegavanja plaćanja poreza. U tom slučaju neke multinacionalne kompanije su dosta uključene i e, želim reći da se procjenjuje da gubimo oko jednu milijardu tisuću milijardi godišnje, a u svakom služuju zaštitu jer inače ne bismo se mogli baviti uopće ovakvim e, pogrešnim djelovanjima. Hvala. Hvala. Sada smo u razdoblju spontanog javljanja za riječ. Notis Marija, izvolite. Gospodine predsjedatelju, Europska komisija E, je bila vrlo kratka u odgovoru i odgovor razlog nam je jasan, nam je riječ o antisocijalnim aktivnostima, a to se može otkrivati u novinarskim izvješćima. To pak znači da takva izvješća ne trebaju biti predmetom pravosudnih aktivnosti. E, takva aktivnost protiv luksemburškog novinara Berena je neprihvadljiva jer upravo zahvaljujući takvim aktivnostima je i rasvjetljena afera LuxLeaks. E, postoje porezne oaze u određenim e, državama gdje multinacionalne kompanije imaju priliku izbjegavati plaćanje poreza. Ono što se sada dakle događa je nezakonito, neprihvatljivo i suprotno je Europskoj konvenciji o ljudskim pravima. Dakle, protivimo se ovom fenomenu jer to e, je i suprotno e, slobodnom izražavanju mišljenja. Hvala lijepa. Gospodin Miges, jednu minutu. Porezne oaze, porezna prijevara i izbjegavanja plaćanja poreza u samoj je srži e, politike i fokusa medija. Riječ je o kapitalističkom sustavu koji je e, uništen do srži, a činjenica da moramo razgovarati o zaštiti zviždača pokazuje kako je taj sustav u potpunosti nefunkcionalan, kao što je to sustav e, koji je uperen na zaštitu velikih financijskih interesa. Gospodarske paraskupine iskorištavaju ovaj sustav e, na štetu običnih građana. E, govorimo o kaznama od jednog milijuna, a to nam pokazuje tko bi trebao biti na slobodi, a tko u zatvoru, sve je to okrenuto naopako. E, nitko drugi se nije javio, pa sada opet dajem riječ komisiji gospođi Jurova. Izvolite. Dame i gospoda, hvala vam lijepa na ovoj raspravi. E, ne bih ovdje željela probuditi dojam da Europska komisija ne radi ništa. Spomenula sam da imamo nekoliko zakonodavnih prijedloga gdje je uključena zaštita zviždača. Ono što je rečeno ovdje, je da e, zviždače moramo uvažavati zato što oni ispunjavaju vrlo važnu zadaću za društvo, za demokraciju i za pravnu državu. Iz tog razloga ih trebamo zaštititi, a ono što sam rekla ranije, to uglavnom trebamo činiti putem nacionalnog zakonodavstva. Što se tiče europske razine, već sam spomenula da je zaštita uključena u direktivu o zlouporabi tržišta, a tu je također spomenuta i zaštita podataka, pa bih vas željela izvijestiti da radna skupina 29 jest izdala smjernice za države članice o tome kako zaštititi zviždače u okviru zakonodavstva koje se odnosi na zaštitu e, podataka na nacionalnoj razini. Također vas želim izvijestiti da direktiva o sprječavanju e, pranja novca koja je usvojena prošle godine u prosincu e, ima dio koji obuhvaća i zaštitu onih koji prijavljuju sumnjive financijske transakcije. A i to je vrlo bitno. Što se tiče LuxLeaksa, koji ste nekoliko puta ovdje spomenuli, Naravno, nadam se da razumijete da Europska komisija se ne može miješati u e, nadležnost država članica, a to je ovaj slučaj koji ste ovdje opisali. Međutim, mi poduzimamo potrebne mjere kako bismo povećali transparentnost vezano uz tumačenja poreznih propisa, a riječ je o preventivnoj mjeri za borbu protiv utaje poreza i izbjegavanja plaćanja poreza. Dakle, e, bolja zaštita zviždača na europskoj razini, a da bismo to napravili želimo e, uvesti mjere putem kojih će javnost dobiti informacije na vrlo transparentan način o prednostima koje daju države članice poslovnim subjektima u području poreza. Mi smo već u komisiji odobrili prvi korak, a to je izvješćivanje od strane država članica i to izvješćivanje će e, koristiti središnji upisnik, tako da će svatko moći vidjeti gdje e, su ta tumačenja poreznih propisa usvojena. Drugi korak treba, e, koji je u okviru tog izvješćivanja. To trebaju odraditi same tvrtke, odnosno gospodarski subjekti, a to će se procjenjivati tijekom sljedećih nekoliko mjeseci. Želimo osigurati da to bude najučinkovitija mjera kako bismo ostvarili cilj a to je transparentnost i potpune informacije koje se daju europskim građanima. Eto, smatram da će ove preventivne mjere također pomoći i nama da se borimo protiv utaje poreza i izbjegavanja plaćanja poreza. Naravno, zajedno uz zaštitu zviždača na razini država članica to može pomoći da riješimo problema o kojima smo ovom prilikom govorili. Hvala. Hvala vam puno. E, time